Hvala vam gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. Podržavamo inicijativu Europskog parlamenta za hitnu rezoluciju u slučaju Amina Mekija Medanija koji je e, predsjednik e, udruženja civilnih društva iz e, Sudana. Za vrijeme ove rasprave već je jako puno puta ponovljeno. Gospodin Medani je ushićen 6. prosinca 2014. i od tada je zadržan u izolaciji a optužen je zbog potpisivanja inicijative Sudan Call, dakle deklaracije o e, završavanju sukoba u e, Sudanu three. u Adisu je u Adisu Abebi je zajedno s ostalim čelnicima političke oporbe potpisao tu inicijativu. Amin Meki Medani je za nas e, visokomoralna osoba koja kao aktivist i kao odvjetnik mm, se bori za obranu ljudskih prava u, sudanu. two thousand and je izaslanstvo europske unije dodijelilo nagradu za ljudska prava i uključilo gospodina medanija među cijenjene aktiviste za ljudska prava. tražimo od sudanskih vlasti da odmah njega puste na slobodu kao i ostale političke e, čelnike trenutačno se razgovara o tom e, slučaju na drugim razinama zadržavanje amina mekija medanija ne samo da krše pravo e, sudana već su jasno kršenje slobode izražavanja to je naravno u suprotnosti sa načelima e, nacionalnog dijaloga koji je najavila vlada e, u prvim mjesecima 2014. Očito je da javna rasprava o e, politikama države neće imati nikakvog uspjeha ako ne postoji sloboda izražavanja za građane te dokle god se ne odloži oružje. To očekuju ministri vanjskih poslova europske unije i to je proizašlo iz zaključaka. twenty listopada situacija u e, sudanu je doista zabrinjavajuća samovoljna uhićenja zlostavljanja mučenja e, aktivista za ljudskih prava zatvaranja novinara sve to otežava politički prostor e, mediji su izloženi cenzuri a zatim e, konflikti u Darfuru, Južnom Kordofanu i Plavom Nilu i dalje izazivaju traume i velike patnje, baš kao i avionska bombardiranja, masovna preseljenja, nasilje nad ženama i nad djecom, te e, činjenica da nema pristupa humanitarnoj pomoći. Tražimo da se napokon zaustave ovi sukobi te da se pokrene dijalog o e, miru E, taj dijalog vodi afrička unija pod vodstvom predsjednika bokea Ti su pregovori prekinuti prošli tjedan i nisu zapravo nikamo doveli. Ljudska prava i mir će i dalje ostati naša najvažnija tema u svim razgovorima sa predstavnicima sudanskih vlasti i civilnog društva. Zahvaljujem vam na pozornosti i iskorištavam priliku kako bih vam e, svima vama europskim zastupnicima poželio najljepše želje za Božić i e, Novu godinu. Hvala vam. Hvala vam lijepa, gospodine de Valor. Mi vam se također srdečno zahvaljujemo na talijanskom predsjedništvu.